potrebno glede opće situacije, a i što se tiče pojedinačnih slučajeva koji su pomenuti, spomenuti tijekom naše rasprave. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče. A sada da zaključimo ovu raspravu. Šest e, prijedloga za rezoluciju je e, predloženo. Sada ćemo e, preći na to. Sada sljedeća točka Azerbejdžan, slučaj Ilgara Mamadova. Najprije ću dati riječ autorima, najprije gospođa Geringer Ledenberg. Hvala vam. Ova godina treba biti dobra godina za Azerbejdžan. bila, došlo je do eh, predsjedničkih izbora. Zabrinjavajuće je što eh, oporbu zastrašuju zabrinjavajuće i to što je e, šef Baku e, škole i e, lider oporbe Ilgar Mamadov uhićen. Činjenica je da u Azerbejdžanu nisu poštovana ljudska prava i kada se osobito kada se tiče o Europskom predsjedništvu Europskog vijeća Europe 2014. godine. Mi pozivamo na e, hitno oslobađanje Ilgarada Mamadova i drugih političkih e, zarobljenika u Azerbejdžanu. Azerbejdžan mora provesti reformu i jamčiti slobodna suđenja svima. Hvala vam. Geral Hefner, minut. E, u ove godine će se u Azerbejdžanu održati e, izbori obitelj Alijev je već desetljećima na vlasti e, tamo sad je sin bivšeg predsjednika na vlasti a Amadov je najavio svoju kandidaturu protiv sadašnjeg predsjednika Prošle godine su u jednom azerbeđanskom gradu je došlo do e, nemira. E, Amadov je nakon toga posjedio taj grad i razgovarao sa novinarima, potom je uhićen i optužen za poticanje tih nemira. Od tada je u zatvoru i ne može se pripremati za prestojeće izbore. To je samo jedan primjer među mnogobrojnim primjerima da u Azerbeđanu ljudi nestaju, zatvaraju ih bez e, dokaza, bez e, suđenja, samo zato što su se politički izrazili drugčije nego što režim odgovara. Dakle, Azerbeđan je vrlo zainteresiran za usku suradnju sa Europskom unijom i mi smo zainteresirani za tu suradnju, ali moramo jasno reći središte jedne takve suradnje i u okviru istočnog partnerstva mora biti poštivanje ljudskih prava, demokracije, slobode ljudi, građana, sloboda medija, sloboda okupljanja. Bez poštivanja tih zajedničkih vrijednosti ne može, ne može biti te suradnje. Hvala kolega Hefna, a sada na jednu minutu kolegica Šake. Hvala. Azerbejdžan se obvezao da će poštivati e, temeljna prava, ljudska prava i e, vladavinu zakona u sklopu svih sporazuma koje su potpisali. Međutim, to nisu, ti sporazumi nisu samo potpisi, oni moraju biti prevedeni, pretočeni u dijela, politička suđenja, represija nad e, civilnim građan, e, društvom i e, suđenja i hapšenja moraju prestati. Ilgar Mamadov mora biti oslobođen, zastrašivanje novinara, zabrana okupljanja, sve to je neprihvatljivo. Pozivam predsjednika Barosa da pitanje ljudskih prava postavi na prvu, kao prvu točku kada 21. E, lipnja se sretne sa predsjednikom. E, gospodarstvo, energetika ne mogu i ne smiju zasjeniti e, suštinu ljudskih prava. Stanovništvo Azerbejdžana se okreće Europskoj uniji za zaštitu ljudskih prava i mi ne smijemo okrenuti leđa. Hvala vam, gospođo Šake. Sada Milan Kavanov, jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, ja nisam autor, tako da vas molim da to e, maknete s ekrana. U našem zahtjevu za rezoluciju e, treba, mi pozivamo na vladu Azerbejdžana da hitro e, postupi, odnosno riješi pitanje Ilmara Mamadova i da bude e, što prije oslobođen e, iz zatvora predsjednički kandidat, ne samo da bi trebao imati pravo da se kandidira na izborima, već bi također trebao biti u mogućnosti da vodi predsjedničku kampanju. U predmetu Mamadov ne bismo trebali govoriti stvari poput neovisna i mediji, nevladine organizacije, slobodni izbori, e, ured OECD-a. Mi imamo odbore i delegacije koje takve stvari trebaju činiti. Ali zastupnici Europskog parlamenta izgleda da se ne, ne interesiraju za tako što. Hvala vam i pol. Govornik predsjedavajući prekida. A, gospodin Pasold ima plavu karticu iz... Da, predsjedavajući. Želim pitati kolegu, može li se e, staviti u naš, e, našu kožu? Mi smo se nekada zauzimali za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 a to proto že žádný z poslanců evropského Nitko od zastupnika Europskog parlamenta osim jedne jedne kolegice nije bio spreman otputovati u Baku da bi tamo razgovarao o ljudskim pravima. Zato smo morali odložiti putovanje delegacije e, godinu dana prije toga imali smo razgovore u Briselu, niti jedan zastupnik Europskog parlamenta nije došao na te razgovore to su e, to su situacije gdje se treba razgovarati o ljudskim e, pravima Hvala kolega Cabanov. Mislim da je nešto e, nije dobro funkcioniralo u vezi sa kanalima za prevođenja. Riječ ima Roza Thun na jednu minutu. Ispričavam se, kolegica Veržija. Gospodine predsjedavajući, zanimljivo je što što je gospodin Kranov rekao da nije auto rezolucija, njegova, njegov klub ga je tako, kao takvog prijavio, ali dobro, neću gubiti svoje vrijeme na to. Prije godinu dana stotine osoba su se sišle na ulice Bakua i tražile političke reforme. Vlada je e, odgovorila e, nizom represija, bacili su u zatvor e, pobornike i oporbu. Maltretiranje oporbe i ljudi iz tiska je sve jači. Pravno legalni kandidat oporbe za mjesto predsjednika e, je uhićen i kada se mi bunimo e, s pravom protiv e, policijske represije u Turskoj, ne smijemo zaboraviti da su prije dva mjeseca e, azerbeđanske vlasti koristile isto tako i suzavce i to, vodne topove i gumne metke kako bi rastirale pacifične demonstrante. Ovo je peti put da od 2009. spominjemo situaciju u Azerbejdžanu. Od 1999. imamo partnerske odnose sa tom zemljom. Ovo je jedna od zemalja skupine partnerske s nama i mi, odnosno vi pregovarate s njima za nove sporazume. E, koja je bilanca iz tog partnerstva? Što možemo učiniti da demokracija konačno barem malo e, zavlada u toj zemlji? Koje su naši zavi, zahtjevi? Hoćemo li konačno izvući lekcije iz prošlosti? Isti, e, isti pregovori su vođeni i sa Benalijevom, Benalijevim Tunisom ranije pregovori s tom zemljom više nemaju nikakva smisla. Gospodine Levandovski, odgovorite nam, molim vas. Hvala vam, gospođo Veržija. Sada eh, kolegica Tun i Hornstein. Hvala vam, predsjedavajući. Zatvaranje oponenata, oporbe, mučenje, potencijalnog predsjednika, takve stvari su skandalozne. Osobito kada se to radi u zemlji koja se pokušava osoviti na noge i reći da ima demokratski aparat. Azerbejdžan jeste u, e, Europskom vijeću Europe, ona će biti njegova <laughs> predsjednica 2014. Ona jest potpisala i u tijeku su mnogi sporazumi i dogovori sa Europskom unijom, a mi u toj zemlji, odnosno u toj zemlji jedan predsjednički kandidat se nalazi u zatvoru i e, maltretira ga se i muči. Mnogi su ovdje tražili e, zaštitu, jaču zaštitu e, u rezoluciji e, za Ilgara Mamadova i ja to podržavam. Hvala vam. A sada politički klubovi. Monika Makovej, minut. Hvala vam, predsjedavajući. Ja osuđujem uhićenje Ilgara Mamadova 4. veljače nakon mirnih eh, demonstracija nikakva objašnjenja nisu data, lažne su optužbe predstavljene protiv Ilgar Mamadova, optužuje ga se za nekakve nasilne akcije, nasilno djelovanje. Demonstracije su bile miroljubive, mirne i svi bi trebali imati pravo da kritiziraju svoju vladu, Vrhunac ironije je taj što Ilgar Mamadov uopće nije bio niti prisutan na tim demonstracijama. Činjenica je da je Ilgar Mamadov uhićen, zatvoren, da su njegova prava nisu poštovana, vidjeli smo iste stvari i u Turskoj i u Rusiji, moramo se boriti svakodnevno za demokraciju. Hvala gospođo Makove, sada e, sljedeći govornik je minut. Uključite mikrofon, molim. przewodniczący. Hvala gospodine predsjedavajući. Azerbejdžan, iako je potpisao konvenciju o ljudskim pravima, nije međutim oslobodio političke zatvorenike. Dakle, pozivi za oslobođenje Mamadova ne daju rezultate. Svakodnevno vidimo povrede prava novinara. Također se govorilo o klevetama koje su proširene internetom, a također i o, kada je riječ o zakonu o nevladinim organizacijama, tražimo od azerbejdžanskih vlasti da osiguraju normalno funkcioniranje medija i također sigurnost novinara. Necenzurirani pristup internetu je od ključne važnosti za vladavinu prava i također sporazum o pridruživanju između Europske unije i Azerbejdžana treba uključiti i standarde za poštivanje ljudskih prava, naročito slobode govora, komunikacije i okupljanja. Predsjednik Barroso bi trebao postaviti ta pitanja tijekom svojeg sljedećeg odnosno tijekom sljedećeg posjeta predsjednika Azerbeđana u Briselu. Hvala. Kolega Sinićin, za sada kolega Čarnecki na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, ja sam prebrojio prisutne ovdje, ima nas 32. Dakle, zamolio bih kolegicu Tunun Hohenstein da mi kaže da i oni koji su odsutni podržavaju naše mišljenje. Oni nisu ovdje, nisu prisutni i pretpostavljam da imaju druge važne obveze i da zbog toga nisu ovdje. Dakle, govorimo o prisutnima i ne smijemo sada glumiti ovdje pred našim biračima i našim poreznim uvjetnicima da nas ima 750, jedva nas ima 30. To je bilo prvo, a sada drugo. Dopale su me se riječi kolegice Vrža o Rusiji, ona je govorila u ime Ljevice, ali molio bih je da se ne upliče u pitanja mojeg kluba, odnosno da ne kritizira kolegu koji je uzeo riječ prije. Vrlo ste se često poslužili dvosmislenim izrazima govoreći o ljudskim pravima u postsovjetskim zemljama. Dakle, tražimo od vas da promijenite retoriku i jezik izražavanje. Imamo pravu karticu e, za gospodina Čarneskoga od kolegice Hefner. Postavljam da ćete htjeti odgovoriti na pitanje zastupnice Hefner. E, ja razumijem da ste htjeli odmah e, napustiti dvoranu, ali molim vas još mi odgovorite na jedno kratko pitanje. Ja sam vaš e, govor, nisam razumio vaš govor, a ako sam ga razumio, znači vi ne shvaćate pravila parlamentarne demokracije. Oni koji ovdje sjede su zastupnici u parlamentu i kada i za vrijeme ove sjednice oni su Europski parlament neovisno o broju zastupnika koji ovdje sjede ja vas molim da ne napadate ljude osobno, osobito one koji rade ovaj težak posao i zauzima se ne samo za vlastite e, probleme, nego i za probleme ljudi u drugim zemljama. Kolega Carnecki, e, kolegica Vežija također želi postaviti pitanje. Izvolite kolegice Vežija. Samo sam se dopustila reagirati na ono što je naš kolega rekao i koji se čudio što je prikazan kao autor e, i tako da ako, ako je prikazan kao autor ne treba se obrušiti e, ako, protiv ljudi koji rade ovdje već na svoju političku e, svoj klub zastupnika a što se tiče političke korektnosti bolje bilo da se pomete ispred svog praga i da svi zajedno napredujemo onda bismo nešto uspjeli uraditi kolega Dakle, imam dojam da e, Hefner, nije slušala i da nije shvatila dobro moje riječi, odnosno jednostavno sam rekao da ovih 32 prisutnih zaslužuju naše poštovanje. Oni ovdje rade za Europski parlament, no ne bismo smjeli govoriti u ime onih kolega koji iz raznih razloga danas nisu ovdje. Dakle, molim vas da pažljivo u budućnosti saslušate moje riječi. Kolegice Vrža, ja nisam govorio o ovoj rezoluciji, nego sam govorio o predstavnicima vašeg kluba zastupnika u drugim raspravama. Hvala kolega Sarnecki. A sada na minutu i pol kolega Cobro. Hvala, gospodine predsjedavajući. Azerbejdžan je važan partner Europske unije kada je riječ o diversifikaciji opskrbe plinom. Plinovod buko na kojem se sada radi, ako bude dovršen, će imati važnu ulogu u energetskoj sigurnosti zemalja Europske unije. Dakle, trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo održali pozitivne odnose sa tom zemljom, kako bismo bili što manje ovisni o e, Rusiji. A vidimo da ima napretka u vezi sa demokratizacijom. Međutim, tu postoji problem, odnosno možemo se nadati u bolje poštivanje ljudskih prava, međutim kada je riječ o izborima, imali smo neka nadanja koja se nisu ostvarila zato jer ljudska prava i građanska prava su preduvjet za dobre odnose između zemalja, no uhićenje prije predsjedničkih izbora u listopadu oporbenog kandidata koji je bio kandidati na izborima je doista negativan znak kada je riječ o poštivanju demokratskih standarda od strane predsjednika Alijeva i Azerbajdžanskih vlasti. Dakle, trebamo reagirati i danas trebamo raspravljati o tome i omogućiti da se nas glas čuje. Nadam se da će nas poslušati oni kojima su te naše riječi namijenjene i da će one postići i željeni učinak. Dakle, trebamo jasno govoriti o poštivanju ljudskih prava, ali također i jasno reći da ne smijemo gurnuti Azerbeđanu naručje Rusije koja čeka otvorenih ruku. Hvala kolega Zobro, a sada Dajem riječ osam e, zastupnicima. E, zastupnik Heli na jednu minutu. Rusija i Azerbejdžan imaju mnogo toga zajedničkog, naročito nemar prema slobodi tiska, udruživanja i netoleranciji odborbe. Mnogo smo očekivali od nadolazećih izbora za Azerbejdžanu u listopadu, međutim pristup izborima je dosta bio razočaravajući i ovaj slučaj upravo to dokazuje. Dakle, kandidat za predsjednika u ime oporbe je završio u zatvoru zato jer je optužen za poticanje nemira i e, sada se nalazi u zatvoreničkoj ćeliji vjerojatno će biti pušten nakon suđenja e, prije, nego e, nakon što završe izbori. To je neprihvatljivo. Trebamo sve što je nama na raspolaganju iskoristiti kako bismo postigli da se pusti što prije i da se mogu održati pravedni izbori i to je sada ključno. Hvala vam lijepa. Kolega Koeli. A sada kolegica Kretu na jednu minutu. Želim se također pritružiti sa svoje strane onima koji su digli svoj glas e, protiv e, postupka koje su primijenile azerbejdžanske vlasti. Doista je nevjerojatno kako je postupljeno prema predstavnicima Vijeća Europe u Baku i naročito s obzirom da će Azerbeđan uskoro predsjedavati Vijećem Europe. Ilegalno uhićenje na osam mjeseci voditelja oporbe, također i kandidata za predsjedničke izbore u listopadu je doista nešto što zaslužuje našu kritiku. E, Azerbejdžan sudjeluje u našoj e, susjednoj politici, ali situacija sa ljudskim pravima se u posljednjih nekoliko godina pogoršala. Postoji demokratski proces koji podrazumijeva poštivanje i slobode medija, čak i medija na internetu koji su ugroženi novim kaznenim odredbama tražimo od komisije da čvrše istakne naš stav u vezi sa poštivanjem ljudskih prava u svom direktnom dijalogu sa predsjednikom Azerbejdžana. Hvala lijepa. Hvala kolegice Krecu. A sada hrvatska kabina završava sa prijevodom za danas poslijepodne. panjstvo Państwo, odgriva važnom role rolę w e, Je se również važnim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 tärkeimmän eurooppalaisen ihmisoikeusareenan ja foorumin puheenjohtajana. president as a strategic partner for the european union azerbaijan knows and adheres to a strong economic model a climate of religious tolerance and secularity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 ma objąć półroczne przewodnictwo w komitecie ministrów. dziękuję. Dank, frau kollegin hübner. das catch the eye ist damit abgeschlossen. zum abschluss der aussprache spricht im namen der kommission herr kommissar lewandowski. president honourable members addressing you again on behalf of high representative catherine ashton i wish to thank members of this house for their interest in this matter their points